Dear colleagues, please Uvaženi kolege, molim vas da zauzmete mjesta, sada ćemo započeti sastanak odbora. Kao prvo želim svima dobrodošlicu. Premda se osjećam pomalo neobično, je prvi sastanak na kojem prisustujem nakon rođenja mog sina. Ako želite mogu ga i dovesti kasnije da, ga, da vam ga pokažem. Na početku vam želim reći da kolega Kadek neće biti prisutan, tako da ću ga ja zamijeniti danas poslije podne kao potpredsjednica odbora. Ako nemate nikakvih komentara, predlažem da sada usvojimo dnevni red. Usvojili smo dnevni red, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Na sreću imat ćemo razmjenu mišljenja s komisijom na jednu temu koja je meni osobno vrlo bliska, a to je održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama. Ovo zakonodavno izvješće dodijeljeno je zelenima, ja sam imenovana izvjestiteljicom. Danas ćemo imati predstavljanje strane komisije i razmjenu mišljenja. Dakle, odmah dajem riječ gospodinu Brku, predstavniku komisije. Dobrodošli, izvolite. Možete uzeti riječ. Hvala. Lijepo pozdravljam kolege zastupnike. Veliko mi je zadovoljstvo da vam danas predstavim onaj, ovaj prijedlog komisije koji se tiče prijedloga za održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama. To je prijedlog koji je komisija osvojila 10. prosinca 2015. Ovo je jedan vrlo ambiciozan zakonodavni prijedlog. Imamo ovdje i PowerPoint prezentaciju koja bi nam trebala pomoći u predstavljanju ovog ambicioznog i kompleksnog zakonodavnog prijedloga. Dakle, cilj je poboljšati upravljanje ribarstvom na svjetskoj razini, poboljšati stanje ribljih stokova kroz bolju kontrolu e, vanjske, vanjskih ribarskih flota Europske unije. Riječ je o ključnom zakonskom prijedlogu koji bi trebao poslužiti da se uredi ovo područje e, upravljanja vanjskim ribarskim flotama bez obzira na to gdje love te ribarske flote i kakav je pravni okvir u tim područjima. Ovo se uklapa u nastojanje Europske unije da postane vodećom silom u upravljanju ribarstvom na svjetskoj razini. Mi imamo isto tako i ambicioznu politiku u borbi protiv nezakonitog ribolova. Također imamo i bilateralne sporazume u području ribarstva koji su također ambiciozni, kao i ovaj zakonski prijedlog. Prema tome, ovo je sastavni dio reforme zajedničke ribarstvene politike i posebno osnovne uredbe. Vjerojatno se sjećate da je osnovna uredba usvojena u prosincu 2013. godine i tu je zatetan cilj bolje kontrole i nadzora flota te izbjegavanje postupka zamjene zastave na plovilima. Koji su ključni elementi ove reforme? Kao prvo postići bolju kvalitetu upravljanja stokovima na svjetskoj razini kako bi oni bili održiviji, zatim primjena istih načela i pravila i na plovila koja plove izvan voda Europske unije, zatim borba protiv nezakonitog ribolova i dati odgovor na zahtjev za većom transparentnošću. Mislim da ovdje možemo također istaknuti i ambicioznu politiku u području upravljanja oceanima. Evropska unija i tu pokušava biti jedna referentna snaga na svjetskoj razini. Naša povjerenica, gospođa Vela, je i najavila tu e, ambiciju za izmjenom ove uredbe FAR. Zašto smo započeli ovaj postupak prije više od tri godina? Pritom smo držali čitav niz konsultacija zato što je trenutna uredba koju bi ovaj novi zakonski prijedlog trebao zamijeniti u svojoj, dakle u primjeni e, te uredbe 2006 2008 pokazalo se da postoji čitav niz nejasnoća. Nejasnoća u smislu definicija koje se koriste, kriterija prihvatljivosti i u smislu raspodjele ovlasti između država članica i Europske komisije. Postoji još nešto što nas je potaknulo na djelovanje, a to je izostanak dosljedne primjene između ove tri uredbe, dakle uredbe o ribolovnim odobrenjima, uredbe o kontroli iz 2009. i uredbe o ribolovu NNN iz 2008. godine. Dakle, možemo reći da je, da su postale određene neusklađenosti među ovim zakonskim tekstovima. Mi također želimo proširiti područje primjene ove uredbe i obuhvatiti i e, takozvane privatne dozvole koje trenutno nisu uređene važećim propisima. Dakle, izravna e, odobrenja ili privatne dozvole, to su zapravo dva pojma koja su koja pokrivaju isto područje, a radi se o e, dozvolama za ribolov koji izlaze izvan okvira sporazuma o ribarstvu. Mi smo također e, htjeli obraditi nekoliko tema koje izlaze izvan okvira postojećih e, zakonskih propisa kao što su e, postupak zamjene zastave i zakupljivanje, odnosno chartering. Većina onih koji su odgovorili dali svoj odgovor u konsultacijama su se složili s time, dakle da Europska komisija iznese taj zakonski prijedlog. Ako sada pogledamo konkretnije e, pojedine zakonodavne odredbe, možemo reći da prije svega želimo imati jasan skup pravila za ribolov izvan voda Europske unije i to putem kriterija prihvatljivosti koji su jasno definirani i primjenjivi e, i koji se može omogućiti da se da odobrenje plovilima da e, love ribu izvan voda Europske unije. Dakle, bitno je da e, taj postupak odobrenja bude jasan, da nema dvoznačnosti, da budu jasno definirane ovlasti kako država članica, država zastave i Europske unije. Zatim treći je cilj da se popune praznine u smislu izostanka usklađenosti između ovih tri odredbi te da se poveća stupanj transparentnosti. Mislim da se tu možemo složiti i sa zaključcima izvješća gospođe Engstrom e, koji je usvojen prošlog tjedna na plenarnoj sjednici, a to je bio i zahtjev koji je upućen od strane institucije. Što se tiče područja primjene, kao prvo imamo aktivnosti ribarskih plovila Europske unije. Ovdje postoji nekoliko različitih slučajeva koje smo sustavno obradili. Kao prvo ribolov u vodama trećih zemalja gdje se treba razlučiti ribolov e, unutar SFPA i tu se također um, podrazumijeva postupak izdavanja odobrenja. Tu smo pokušali pojasniti postupak i zatim imamo novo područje primjene, to su izravna odobrenja za ribolov uh, u vodama trećih zemalja izvan bilateralnih sporazuma. Tu imamo novi mehanizam koji omogućuje da se dobiju podaci kojima trenutno ne raspolažemo. Dakle, radi se o tome da se uredi ribolov e, unutar sporazuma o partnerstvu za održivi ribolov. E, da kako treba nam e, to da imamo dosljedna pravila, bilo da je riječ o vodama Europske unije ili o ribolovu izvan voda Europske unije. I imamo još jednu treću situaciju, a to je ribolov na otvorenom moru. E, to je već bilo predmet nekih zakonskih odredbi, ali su ostale neke nejasnoće i tu imamo e, jasan postupak za dobivanje odobrenja za ribolov na otvorenom moru. Područje primjene ove uredbe također obuhvaća i e, postupak zamjene zastave i zakupljivanje te ribolovne aktivnosti plovila trećih zemalja u vodama Europske unije. Ovdje se u praksi uglavnom radi o plovilima iz Norveške, Venezuele, Sejšela, koji love ribu u vodama Europske unije. Što se tiče načela koja se nalaze u ovom prijedlogu zakonskog teksta, e, osnovno načelo je u članku četvrtom, a to je potreba za prethodnim odobrenjem prije obavljanja ribolovne djelatnosti e, izvan Europske unije. Zatim drugo ključno načelo je odgovornost e, države zastave, dakle države članice u ovom slučaju, ta država članica je obvezna ispitati e, dakle te zahtjeve gospodarskih subjekata i izdati odobrenje. Te ovlasti države zastave su za nas od ključne važnosti. To je sukladno dakle dobrovoljnim smjernicima FAO-a gdje se stavlja naglasak na odgovornost države zastave kada je riječ o održivom upravljanju resursima. Zatim imamo još jedan treći element, a to je popis kriterija. Neki od njih su opći kriteriji koji se primjenjuju na sve slučajeve, a zatim imamo i neke specifične kriterije koji se primjenjuju ovisno o vrsti ribolova. Dakle, tu je riječ o članku petom. Zatim mogućnost da komisija intervenira u postupku. Država članica, odnosno država zastave je odgovorna, ali e, je to pod nadzorom Europske komisije i taj nadzor se vrši u ime Europske unije. Budući da Europska unija ima isključivu nadležnost u ribarstvu, kao što vam je poznato, i zatim temeljem međunarodnog prava imamo još jedno pravo, a to je naše e, tumačenje podržao i Međunarodni sud za pravo mora nedavno. A radi se o tome da komisija treba imati mogućnost u bilo kom trenutku intervenirati u slučaju propuštanja djelovanja ili e, neispravnog djelovanja država članica. Postoji baza podataka e, kako bi se e, dakle koja bi nam trebala omogućiti da provedemo i kriterij transparentnosti i da kako to podrazumijeva i automatsku razmjenu podataka između država članica i Europske komisije. Da preciziram, želim se sada vratiti na kriterije prihvatljivosti. To su e, ključni kriteriji, dakle imamo opće kriterije koji se primjenjuju na sve slučajeve. Radi se o tome da mora postojati e, valjana dozvola za ribolov koju izdaje država članica. To omogućuje bavljanje ribolovne djelatnosti, međutim to nije ograničeno na neko područje, nego e, se radi o kapacitetu flote te države članice. I tu moramo razlučiti dakle dozvolu od odobrenja, upravo zato imamo i različitu terminologiju za jedno i za drugo. Zatim imamo i broj IMOA, Međunarodne pomorske organizacije, gospodarski subjekt koji e, koji dakle koji traži tu dozvolu ne smije biti kažnjavan, zatim plovilo ne smije biti na popisu plovila koji su problematični u smislu nezakonitog ribolova. I postoje još neki kriteriji koji su potrebni da bi se e, dobilo odobrenje za ribolov. Zatim postoje i neki specifični kriteriji, ovisno o tome obavlja li se taj ribolov u e, sklopu bilateralnih sporazuma. U tom slučaju treba ispuniti sve odredbe e, iz tog sporazuma ili je riječ o ribolovu temeljem e, izravnog odobrenja ili pak u ribolovu na otvorenom moru. Države članice moraju e, ispuniti kriterije koje sam spomenuo, dakle one su te koje izdaju ribolovno odobrenje za plovila koja plove pod njihom zastavom, te su države članice te koje trebaju e, pratiti da se ti kriteriju poštuju ne samo u trenutku izdavanja odobrenja, nego kroz čitavo razdoblje trajanja odobrenja. Dakle, postoji mogućnost izmjene ili oduzimanja odobrenja u slučaju da se ustanovi da plovilo više ne poštuje zadane kriterije. Države članice zatim trebaju proslijediti te zahtjeve za odobrenje Europskoj komisiji kada je riječ o ribolovu temeljem sporazuma a što se tiče e, izravnih odobrenja, e, države članice moraju proslijediti popis e, plovila Europskoj komisiji. Što se tiče ribolova na otvorenom moru i tu države članice trebaju proslijediti popis Europskoj komisiji na, kako bi se izvršile određene kontrole. Što komisija poduzima nakon toga? Dakle, komisija treba pratiti i vršiti nadzor tog mehanizma, tako da može se tražiti od država članica da e, obustave primjenu e, ili oduzmu odobrenje. Zatim e, Europska komisija može izravno intervenirati, može zatražiti dopunska, dopunske informacije i može se suprotstaviti izdavanju izravnih ribolovnih odobrenja. Nadalje, komisija također treba imati elektroničku bazu podataka. E, jedan dio te baze podataka treba biti dostupan javnosti kako bi svi mogli imati uvid u to koja plovila Europske unije imaju dozvolu za ribolov i pod kojim uvjetima. I osim toga komisija je ta koja izdaje odobrenja za ribolov plovilima koja nisu iz Europske unije. Vratit ću se još na e, pitanje izravnih e, odobrenja. Htio bih insistirati na tome jer je ovdje riječ o novitetu u odnosu na važeće zakonodavstvo. Radi se o primjeni načela koje sam spomenuo na početku, a to je da se uvode standardi koji su nadahnuti e, bilateralnim sporazumima u ribarstvu i koji bi trebali biti što bliži standardima koje se primjenju na internu ribarsku flotu. I ovdje je također osnovni cilj da se pokaže kako je taj ribolov održiv i sukladan dobrom upravljanju stokovima. To je također važno za transparentnost s obzirom da nam treba mehanizam koji bi omogućio da e, se dozvole za ribolov izdaju od strane legitimnih nadležnih tijela trećih država i to zato da bismo izbjegli probleme koje smo imali gdje su neka plovila Europske unije imala problema u određenim e, državama članicama e, iz razloga što su dobili dozvole od strane tijela koja za to nisu bila nadležna, što je čak dovelo i do sudskih postupaka. Specifični e, kriteriji koje treba ispuniti da bi se izdalo izravno odobrenje, da ne postoji postojeći e, sporazum, bilateralni sporazum, te isto tako država zastave mora provjeriti da treća država potvrđuje kako postoji višak e, koji se stavlja na raspolaganje Europskoj floti, zatim mora postojati znanstvena evaluacija. Gospodarski subjekt mora pružiti dokaz da je informiran o e, mjerodavnom zakonodavstvu treće zemlje i e, tu su također podaci o bankovnom računu kako bi tijelo koje prima uplatu uistinu bilo legitimno nadležno tijelo te države. Nadalje, riječ je o još jednom novitetu, a to je cilj da se e, spriječi zlouporaba kroz postupak zamjene zastave plovila. Ne radi se o izmjenama pravila e, u tom području, nego o tome da se spriječi određene subjekte kako bi e, zaobišli važeća pravila i kako bi nastavili obavljati ribolov u istoj trećoj državi pod drugom zastavom. Imali smo takvih primjera već bilo je nekih europskih plovila koje su ispunile svoju kvotu temeljem bilateralnih sporazuma. Bilo im je lako promijeniti zastavu, tako da su nastavili s ribolovom u toj zemlji gdje je već postojao bilateralni sporazum i onda nakon toga se događalo da e, plovilo opet e, vraća e, staru zastavu i dakle da opet može koristiti neke pogodnosti. Tu, e, dakle, zapravo je riječ o tome da pomoću određenih mehanizama pokušavamo spriječiti tu vrstu zlouporabe. E, neke, neka plovila koja su nakon pet godina zamijenila zastavu moraju pružiti dokaz da je njihova djelatnost tijekom tog razdoblja bila uistinu održive prirode. Još e, jedna dodatna informacija, dakle ovdje imamo još tri stavke iz ovog e, zakonskog prijedloga. Dakle, kao prvo, zakupljivanje. Tu e, se definira pod kojim uvjetima pod kojim uvjetima je moguće zakupljivanje. Primjerice nije moguće ukoliko e, postoji važeći bilateralni sporazum o ribarstvu. Zatim e, treba također precizirati da se e, države zastave moraju dostaviti određeni podaci vezano uz uvjete zakupa kako bi se mogla vršiti kontrola i nad tom aktivnošću da kako postoje još neka pravila kao što je zabrana e, pod zakupljivanja ili višestrukog zakupljivanja. Zatim ulov e, tih plovila ulaze u evidenciju e, ne države zastave nego tog sustava zakupljivanja. Zatim ovdje imamo još niz članaka koji omogućuju realokaciju e, neiskorištenih e, ribolovnih mogućnosti. U nekim mješovitim sporazumima kakve imamo e, događa se da se ne iskoriste sve ribolovne mogućnosti, premda Evropska unija već u izdvojila financijska sredstva i uplatila ih trećoj državi. Dakle, mi želimo imati razumno upravljanje našim resursima. Dakle, ako je uplata izvršena, želimo to maksimalno iskoristiti. Tako da se ovdje predlaže jedna metodologija koja bi se temeljila na preciznim i detaljnim kriterijima za svaki protokol na način da možemo imati instrument za realokaciju neiskorištenih ribolovnih mogućnosti. I na kraju što se tiče plovila koja nisu iz Europske unije, već postoje e, neke odredbe koje nismo značajno mijenjali. Tu postoji načelo davanja odobrenja Europske komisije plovilima, ali uz ojačanu kontrolu i nadzor nad tim plovilima. I također jedna odredba o tranzitu e, plovila koja nisu iz Europske unije kroz e, teritorijalne vode Europske unije u tom slučaju nema nikakvih e, ribolovnih aktivnosti. Evo, to bi bilo ukratko nekoliko riječi o ovom zakonodavnom prijedlogu i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji e, povjerniče. Sada ću dati riječ e, izvjestiteljima u sjeni, ali najprije ću nešto reći o ovom izvješću. Ovaj je prijedlog vrlo dobar, e, kako se meni čini. E, imamo dosta prostora za poboljšanja. Imali smo dobru raspravu, rekla bih, e, u ovom izvješću o vanjskoj dimenziji. Radujem se konstruktivnom radu i razmjeni mišljenja ova vanjska dimenzija je važna za Europsku uniju u ribarstvenim aktivnostima, naravno i za ulaganja. Kao što je već rečeno u mom izvješću o vanjskoj dimenziji, e, e, Evropska unija je znatno poboljšala svoje ponašanje na tom području proteklih nekoliko godina kada su uvjeti i situacije tak, takovi da je konkurencija toliko snažna, žestoka od strane drugih flota koje se ne drže takovih okolišnih standarda kao mi, onda moramo poticati ovu utrku za vrhunskim mjestima a ne utrku e, za najniža mjesta. Moramo održavati naše standarde i u europskim vodama i drugdje, ali poticati i druge zemlje da to isto čine. I to svim sredstvima koje nam stoje na raspolaganju. Sada ću dati e, riječ e, gospodin Milan Moni ima riječ. Hvala predsjednice. Htio bih e, zahvaliti predstavniku komisije na ovom izvješću. Ova uredba treba biti revidirana kako bi bila u skladu e, sa drugim uredbama o ribarstvu. Mm, također to moramo uskladiti sa EP-om. E podržavam spomenute ciljeve naročito uh, što se tiče kontrole i transparentnosti. Međutim, postoje neki elementi koji me brinu. Ja ću se koncentrirati na te elemente. U memorandumu Španjolske uh, se kaže da trebamo naći ravnotežu između nadzora flota i ograničavanja administrativnog opterećenja za nacionalna tijela i uh, tijela Europske unije ne znam je li ovaj cilj e, se može postići ovom uredbom, ovom izmjenom uredbom. E, mislim u prvom čitanju da sam vidio mnoge složenosti i više administrativnog opterećenja. E, imamo novo poglavlje o privatnim dozvolama plovila koja rade u trećim zemljama. Na primjer, prema članku 18. plovila će biti podvrgnuta vrlo teškim uvjetima kako bi dobila dozvolu. E, treće zemlje ili regionalne ribarstvene organizacije moraju dati e, povoljni izvještaj o stanju resursa E, mnoge zemlje, međutim, nemaju znanstvene ocjene stoka, e, a znamo da su njihovi stokovi u vrlo lošem stanju. E, ovo, ovaj će se dio uredbe teško primjenjivati. Još jedna stvar subjekti se moraju držati zakonodavstva e, treće zemlje sa, e, u kojoj e, se bave ribolovom. Komisija bi morala dati te uvjete. Članak 19 daje vrlo duge vremenske rokove za izdavanje dozvole E, a postoje iz e, dodatne informacije. 15 dana ima komisija da e, odluči hoće li zatražiti dodatne informacije. Usto komisija bi trebala imati dva dodatna mjeseca nakon što je dobila podatak, podatke od subjekata. To znači 15 dana plus dva mjeseca, što će paralizirati plovila u periodu od dva i pol mjeseca. Ti vremenski rokovi nisu idealni, naročito što se tiče obnove dozvola e, nakon tri mjeseca. Mislim da to treba razmotriti naročito u slučaju e, tromjesečnih dozvola. E, inače ćemo pretrpjeti mnoge ekonomske gubitke. Još jedna stvar koja me brine jeste postupak dobivanja e, ribarstvene dozvole, ribolovne dozvole. Klasičan sustav iz uredbe iz 2008. za dozvole je bio sljedeći E, ja ću citirati Španjolsku koju najbolje poznam gdje imamo vrlo stroge kontrole od 2008. godine. U moje zemlji treća zemlja daje informacije komisiji a i treća zemlja mora izdati prvu dozvolu da se finalizira postupak e, kad e, zemlja dobije informacije E, koju je dala treća zemlja, onda će se dati dozvola. Ali u amandmanu prijedloga komisija to znači da država članica e, izdaje prvu dozvolu e, brodovlasniku, ali država osigurava da će ribarstvena aktivnost se moći odvijati u trećoj zemlji. E, kako će komisija postići tu promjene? u sadašnjem sustavu u Španjolcu u skladu sa uredbom iz 2008. država zastave to vlada u Madridu na primjer ima bolju kontrolu e, e, situacije što se tiče dozvole. Ona se daje samo ako su svi zahtjevi ispunjeni. Kad kažemo da država članica mora odgovarati e, svojim odgovornostima kao e, država zastave. To je najbolje. Ona osigurava da vlasnik ima dozvolu od treće zemlje, treće države, a, a kad to ima onda kaže da ćemo e, dozvolu kad se su svi ti elementi ispunjeni. Ovaj sustav dobro funkcionira. I mislim da ovaj primjer e, španjolskog sustava e, može dobro poslužiti. E, neću ulaziti u, u detalje. Ako želite imati transparentnost i kontrolu i osigurati da države članice ispunjavaju obveze kao država zastave, još nešto što me brine, na primjer, članak 5D, 5 je, odjeljak D, dvostruke kazne za subjekte koji krše propise. oni će plaćati još dodatnu kaznu i, neće moći ribariti u trećim zemljama izvan sporazuma. To je nova sankcija koja je e, nametna. Ona ne postoji u sadašnjoj uredbi. Još jedna stvar koja me brine jeste to me upalo u oči. E, e, e, ribolov u trećim zemljama. Zemlja mora biti e, obvezan partner ili surađivati sa tom zemljom. Neke zemlje nisu članice. Gvinea Basao je primjer toga. A imamo s njima važan sporazum. Važan sporazum. U budućnosti bi to moglo dovesti do problema. Još e, jedna tema koju treba spomenuti, e, flote iz trećih zemalja. Koji puta se čini da postupanje s tim flotama je bolje nego e, s onim flotama koje ribare u europskim vodama ako dođe do prevelikog izlova E, one nisu tome podvrgnute a evropske flote se e, kažnjavaju dodatno. Imamo dodatne sankcije za evropske flote. E, to se ne primjenjuje na treće zemlje koje love u evropskim vodama. Čini mi se da je to diskriminacija. Kontrole i transparentnost su dobro uređene a i čini mi se da novi mehanizam koji predlaže komisija mm, za e, e, preraspodjelu kvota, da je taj prijedlog vrlo dobar. Na taj način e, mi se čini da ćemo moći sagledati sve implikacije ovog sporazuma i osigurate da su sve kvote pokrivene. Neću e, ništa dodati. Brine me administrativna opterećenja i postupci za izdavanje dozvola. E, Španjolska je dobar i koristan primjer e, prakse koja funkcionira. naravno, na raspolaganju sam vam za bilo kakve dodatne informacije. Hvala, slažem se sa općim ciljevima uredbe. E, gospodin Sarao Santos ima riječ. E, ja bih htio zahvaliti Europskoj komisiji ne samo za inicijativu, nego i za jasno predstavljanje e, nove uredbe. Sada imamo 700 europskih plovila u europska koja e, love u međunarodnim vodama i 300 negdje drugdje nismo čuli gdje e, sa odgovarajućim preradom postupka e, iz 2008. godine. To treba pozdraviti. A mislim da je vremenski faktor ne opravdava izmjenu to je e, prva izmjena mm, nakon e, uvođenja nove e, ribarstvene politike. Ovdje se radi na, najviše o sistemskoj održivosti i motiviranosti subjekata da se radi se o odgovornosti raznih inicijativa koje smo odobrili na prošlom plenarnom sastanku. tu se također radi o e, dobrovoljnim smjernicama za ponašanje e, države zastave. Imamo i e, evropske institucije E, sada vide da ne mogu identificirati sve brodove, sva plovala koja plove u međunarodnim vodama i koje tamo love. E, stojimo pred raznim izazovima. Moramo, na primjer, e, doprinijeti tome da ojačamo ribolov i to na međunarodnoj razini. Još jedan izazov se sastoji u tome da e, pojasnimo situaciju brodovlasnicima. E, ove prve izmjene mi se čine pozitivnima. Ukazujem na to e, da trebamo imati dobre baze podataka svih registriranih brodova Mm, moramo imati mehanizme e, koji će spriječiti zloporabu e, promjene zastave. To se mora primjenjivati u svim vodama. Također je i pitanje privatnih dozvola. E, neki aspekti bi također trebalo poboljšati po mome mišljenju. Mi imamo i e, izvještaj na vlastitu inicijativu koji je odobren u, na plenarki. E, kolegica Minea je bila izvjestiteljica, ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni za ovaj prijedlog. Ja ću e, dati, podržati ovu inicijativu. E, ukazuje mi na to da ovaj prijedlog koji je pred nama obuhvaća i plovila koji su pod nadležnošću regionalnih e, organizacija. E, pozivam se ovdje na članak 20. To su brodovi E, vrlo često 12 metara dugački koji e, recimo plove oko Azorskih otoka. Mm, to će značiti više administrativnih troškova i opterećenja. Ja bih rekla ono isto što je rekao kolega Milan o tome. To treba staviti u kontekst. To je tema o kojoj trebamo još raspraviti. I na kraju bih htjela e, postaviti jedan e, izazov komisiji o suradnji. E, Obrajuće nam se osobe iz trećih zemalja koje pitaju koji brodovo imaju dozvolu da love u kojim vodama. Recimo Gvineja to pita. Gvineja bi željela sudjelovati u IKTI, ali nema mogućnost, e, nema ekonomskih mogućnosti za to. E, e, mislim da u ime transparentnosti moramo dati informacije mm, plovila koja love u zonama trećih zemalja moraju imati ažurne informacije komisija treba ustanoviti jedan instrument recimo na internetu e, da bi e, mogla dati takove informacije koje su potrebne. Gospođa Bilbao. Hvala lijepa predsjednice. Kao što smo čuli od izvjestitelja, svi se slažemo sa općim pristupom dokumenta. I e, potrebno da se on prilagodi e, ZPP-u i da bude sukladna svim propisima o ribolovu. Ne želim ponavljati ono što je već rečeno. Mislim da bismo se trebali potruditi kako bismo prilagodili e, postupke za sve mehanizme, kako bismo osigurali da su koherentni sa ribolovnim aktivnostima, te da postupci ne budu prepreka ribolovu s obzirom na dinamiku koja je ovdje posrijedi. Htjela bih e, e, zamoliti komisiju da nam kaže e, nešto o preraspodjeli kvota. To je nešto novo. Mi smo o tome razgovarali u okviru ZPP-a, ZRP-a, oprostite. Mm. Mm, provedbeni akti mogu nam dati takove mehanizme preraspodjele Možete nam dati neke informacije o postupcima koje ćete primijeniti za preraspodjelu kvota? Koje su, kvota koje su višak. Slažem se se i branila sam potrebu za europskim registrom. To će nam dati potrebnu informacije i jasnoću. E, to će nam također dozvoliti da e, uspoređujemo na informiraniji način. Što se tiče e, taj registar bi poboljšao situaciju i s vanjskim flotama. Hoćemo li uključiti i dozvole i za plovila trećih zemalja? Inače ćemo imati situaciju u kojoj ćemo imati neravnotežu nasuprost e, evropskih voda i e, voda trećih zemalja, e, flota trećih zemalja. Moramo pojednostaviti neke od postupaka. Mm, tu imamo prostora za poboljšanje. Mm, može li komisija odgovoriti na ova dva pitanja? kako bismo onda uzeli u razmatranje e, buduće amandmane. Hvala, Brian. Imali ste pitanja? Ne. Ne. Ako nemamo e, drugih pitanja zastupnika, dajem riječ gospodinu Berku iz komisije kako bi nam odgovorio na pitanja gospođe Bilbao preraspodjeli kvota i kako bi nam odgovorio još na ova druga pitanja. Izvolite. Hvala, hvala vam na ovim reakcijama koje ja shvaćam kao pozitivne. Kao što se tiče preraspodjela kvota, e, moram reći da se radi prije svega o privremenim mjerama. Ne treba se time dovesti u pitanje bilo kakva e, načela vezano uz preraspodjelu kvota e, ribolova. To će biti znači ograničeno na mješovite sporazume kao što se i kao što su oni s Malijem ili e, Mauritanijom. To je znači nešto što je svojstveno svakom protokolu, a u prijedlogu imamo cijeli niz kriterija. Želimo s jedne strane imati znači plan ribarstva, s druge strane njegovu održivost i to upisati u perspektivu koja je sadržana u samom protokolu. A trebamo također vidjeti koje je bilo prethodno korištenje država članica u okviru samog protokola. Kad e, imamo znači te prospektivne i povijesne kriterije koje smo uzeli u obzir, onda bismo e, znači mogli osmisliti određenu le, e, alokaciju pro rata različitih zahtjeva. Mi e, kad dobijemo takve zahtjeve, e, svakodnevno provodimo takav sustav. Možemo reći da uredba FAR je nešto što je dosta kompleksno i imamo znači instrumente koje to i brzo i na učinkovit i vrlo jasan način e, može znači dovesti do implementacije. Vi ste također pitali da li plovila trećih zemalja mogu biti dio baza podataka da želimo u svakom slučaju biti što je više moguće transparentni, da imamo istu razinu zahtjeva i kontrola za plovila trećih zemalja kao što su e, to zahtjevi za e, plovila Europske unije, članica Europske unije. Imamo cilj u svakom slučaju da ta plovila uključimo u ovaj registar Želim nešto reći sada i vezano uz kritiku što se tiče administrativnog opterećenja koje bi moglo proizaći iz ovog prijedloga. E, ovdje imamo znači dvostruke dozvole s jedne strane što se tiče trećih zemalja, s druge strane država zastava. To može se činiti malo kompliciranijim, ali možemo reći da u svakom e, u svakom ovom slučaju zapravo imamo proces koji je već na dijelu. Znači, mož, mi ne želimo do, dati nikakve dodatne propise niti pravila, nego imamo države članice koje vrše znači, provjere, e, oni onda te dosije se e, znači, prenose komisiji, a zatim trećim državama. Što se tiče izravnih, e, e, znači izravnih dozvola, možemo reći da u ovom trenutku nemamo uspostavljen e, sustav, ali kad se radi o takvim izravnim dozvolima, želimo imati znanstvene dokaze da je ribolov održiv. Ne tražimo sad nešto nemoguće, ali želimo imati određene dokaze. Kad govorimo na primjer, primjer o europskoj floti koja e, plovi i koja lovi na obalama zapadne Afrike, e, možemo reći da takav sustav postoji u okviru znači regionalne organizacije koja je nadležna za to. Mislim da e, u tom smislu posao koji trebamo obaviti je malo složeniji. Naravno, u okviru Tanzanije, Mauritanije imamo određene sporazume na privatnoj razini što se tiče samog ribolova. E, kad go, bilo je pitanje vezano uz Gvineju Bisao, to je jedina zemlja partnerica koja nije dio regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu i problem je organičen na tu državu. Možemo u određenom trenutku e, dati određeni period e, rješavanja ovog problema, da vidimo koje su intencije ove zemlje. Imamo u svakom slučaju partnerstvo, imamo također i protokol od 9 milijuna eura sa Gvinejom e, Bisaom i imamo također i određene radove koji se trebaju financirati kako bi ova država država mogla postati dio e, sekte, znači regionalne organizacije. No, to ni u kom slučaju ne održava zajednički pristup e, upravljanju zajedničkih stokova. E, također ste govorili o dvostrukim sankcijama. Mislim da je to nešto što je loše shvaćeno što se tiče kriterija prihvatljivosti. Za nas se ne radi o dvostrukim sankcijama, nego o primjenjivanju strogih kriterija. Treba imati na umu da plovila koja su uključena u sankcije za teža kršenja e, su vrlo zapravo e, malobrojna. Moramo uvijek e, vidjeti malo i opći okvir. Čuo sam da se ovdje imamo, e, da se ovdje radi o rokovima od 15 dana ili dva mjeseca vezano uz verifikacije komisije. Dva mjeseca je ako postoji kakve poteškoće, no u 15 dana se to može riješiti ako je sve e, u redu i ako to funkcionira. Evo, hvala gospođo predsjedajuća, hvala, hvala vam na ovim iscrpnim odgovorima. E, što se tiče kalendara, 15. ili 6. ćemo imati još jednu razmjenu mišljenja. Imat ćemo također prezentaciju i predstavljanju e, znači e, ovog prijedloga 8.9. Što se tiče E, glasovanja u, e, glasovanje u odboru će biti 9. ili 10. 10. E, ili 11. 10. a na plenarnoj sjednici ćemo imati glasovanje u prosincu 2016. godine. E, sada ćemo preći na četvrtu točku dnevnog reda, uloga turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva i izvjestiteljica je gospođa Renata Brijano. Mi ćemo znači, na ovaj samo inicijativni e, prijedlog izvješća imati razmjenu mišljenja danas. Gospođa Brijano, evo pozdravljam vas i molim vas da uzmete riječ. Hvala, hvala Linea. Ovo je prva razmjena mišljenja i danas vezano uz diversifikaciju ribarstva i ja ću se u prvom dijelu svoje intervencije baviti ovim aspektom. Govorila sam s kolegama vezano uz aktivnosti E, ribarstva i ribolova i neki su željeli se baviti znači pitanjima ribara koji pružaju usluge ribarima, nego također i vezano uz usluge u okviru turizma i e, također znači e, određenih aktivnosti u okviru slobodnog vremena. polazna točka je bila to da u određenim e, državama članicama, posebno Francuskoj i Italiji, e, imamo zakonodavstvo koje je bilo izglasano, a kojim se želi poštivati e, pravila ZRP-a. Znači, imamo znači, ribolov povezan sa turizmom i to je u Francuskoj nešto što e, funkcionira. Znači, peska turizmo, e, ribolov turizam je nešto što e, zapravo turi, što dopušta turistima da sudjeluju i zapravo gledaju aktivnosti ribolova. To su svoje vrstne također pedagoške aktivnosti, nakon toga se može degustirati i svježu ribu u netom ulovljenju. I ti e, e, turisti onda postaju osvješteni potrošači. To su znači nova iskustva u okviru ribolova turizma, kako to nazivamo. Koji su, prednost, koje su prednosti toga? U okviru ZRP-a želimo smanjiti ribolovni napor. To, a ovakav tip ribolova je i dodatni prihod za same ribare. Oni koji E, znači imaju takav tip e, e, ribolovnih aktivnosti, onda što se tiče ribolovnog napora, on se smanjuje s 55% na 30%, a osim toga manje se koriste instrumenti za ribolov. Ono što je, dob, što je važno je zajedno raditi s komisijom da vidimo da li možemo homogenizirati ove različite prijedloge i različita iskustva u okviru takozvanog koncepta turizam E, ribolov turizam. Ono što je također važno je taj pedagoški aspekt. Turisti su istovremeno i potrošači. Imali smo cijeli niz upitnika e, i iz njih proizlazi činjenica da velik broj potrošača troši i konzumira vrlo mali broj vrsta riba i ponekad jedu samo jednu vrstu ribe. Te informacije su važne za ribarski sektor. I u mojoj regiji postoji riba e, koja nije poznata morone. Do sada ta riba nije bila poznata i Italijani u Liguri i u Dženovi nije e, bila konzumirana. Radi se o ribi koja je kvalitet, na i ima je puno jer je ribolovni napor posvećen toj vrsti bio mali. I na određeni način, budući da je ta riba sve više više lovljena, može se smanjiti ribolovni napor i ribari mogu se adaptirati različitom kontekstu. imamo cijeli niz određenih e, aktivnosti oko ribarstva što se tiče turizma, rekre, rekreativnih aktivnosti i tako dalje. Imamo također i na primjer promatranje e, kitova koje može biti jedna od e, aktivnosti, a u to je uključeno ne samo morsko područje, nego također i unutarnja tijela. Imamo cijeli niz znači, aktivnosti oko samog ribolova i ribarstva. A Portugal i i neke druge e, zemlje, na primjer u Portugalu i Azorima, takve aktivnosti su izuzetno važne. Moramo si pomoći na ovom području, budući da raspolažemo svim istim podacima. Imamo znači podatke vezano uz naše države. Nego, e, mogu reći da isto u, u mojoj zemlji su aktivnosti izuzetno važne. A sada izvjestitelji u sjeni, želite nešto reći? Gospođa Bilbao ili gospodin Gajs? Gospodin Mato. Ne, mam tu sad ništa za dodati trebamo ovdje znači povezati s jedne strane diversifikaciju, s druge strane održivost. E, turizam povezan e, e, sa ribarstvom ima cijeli niz potencijala i otvara mogućnosti što se tiče stvaranja radnih mjesta i također aktivnosti u različitim sektorima. To je nešto što je izuzetno važno. Moramo u tom smislu stvoriti pravni okvir u svakoj državi članici kako kako bismo taj tip aktivnosti stavili u prvi plan i favorizirali diversifikaciju ribarstva. Moramo također stvoriti uvjete za suživot tih dviju aktivnosti u kanarskim otocima postoji velika želja davanja novih mogućnosti sektoru ribarstva. Ja govorim iz svog vlastitog iskustva. E, mi godišnje primamo 12 milijuna turista, potencijalno 12 milijuna ribara. Oni u tom smislu mogu naučiti jednu temeljnu aktivnost. Moramo uložiti mnogo u taj e, turizam koji se osniva isto na aktivnostima ribarstva kako bi diversificirali ribarstvo. Gospođa, gospođa Bilbao, izvolite. Budući da je ona također izvjestiteljica u sjeni, izvolite. Gospođa Senra je govorila prije mene. Želim podržati ovu inicijativu. Mi svi razmišljamo o tome kako možemo učiniti taj ribolov i održivim i e, učinkovitim e, i rentabilnim. Diversifikacija je jedan instrument koji to može e, omogućiti. Ako je tomu tako, onda je ovaj prijedlog jako dobar. Kad govorimo o diversifikaciji ribarstva, imamo e, različite obalne regije Europe posvećene ribarstvu i te e, regije ne svačaju na isti način diversifikaciju. Imamo vrlo turističke zone koje žele prije svega razviti turizam koristeći ribarstvo kao e, ono što će privući turiste, a od reforme također puno govorimo i drugom aspektu kako možemo e, zapravo garantirati održivost ribarstva. U određenim regijama ribarstvo je ono što je stavljeno u prvi plan, a na turizam se računa kako bi se zapravo ribarstvo e, i ribolov razvili. Imamo e, cijeli niz e, subjekata koji su imali problema kad govorimo o restrukturaciji samog sektora i trebamo sve te elemente uzeti u obzir. Moramo u svakom slučaju raditi i na sadržaju na orijentaciji ove e, rasprave. Hvala, hvala gospođo predsjednice. vrlo je pozitivno diversificirati aktivnosti i važno je razviti turizam. Ali sljedeća stvar me brine. Kad govorimo o ovakvim temama, onda često zaboravljamo na temeljnu aktivnost koja će omogućiti diversifikaciju, a radi se o tradicionalnom ribarstvu u e, plitkim vodama. ne smijemo zaboraviti da razvijanje turizma ne smije biti u suprotnosti sa aktivnostima ribarstva i ne, smije ih dovesti u e, pitanje ili nanijeti štete. Moramo pronaći jasnu ravnotežu a ono što trebamo očuvati kako bismo razvili ovaj tip e, turizma je znači malo ribarstvo, obalno ribarstvo. Hvala. Gospodin Lopez, izvolite. Hvala, hvala vam. Nisam mogao čuti intervenciju zbog problema e, povezanih su avionima. Kad govorimo o diversifikaciji, onda imamo zbilja veliki potencijal i mogućnosti stvaranja radnih mjesta. To e, pruža velike mogućnosti za stvaranje novih prihoda. To je E, zbilja e, vrlo pozitivan aspekt koji treba iskoristiti područje ribarstva kako bi revitaliziralo cijeli sektor. Moramo stvoriti mogućnosti kako bismo stvorili znači, to povezivanje turizma i e, ribarstva. Observat Tori je izuzetno važan za razvoj svih aktivnosti vezano uz razvijanje turizma. Trebamo također inzistirati na samim različitim inicijativama kako bismo stvorili e, teritorijalnu koheziju. Hvala, hvala vam. A sada u ime komisije gospodin Ben kasteljot Izvolite. iz eh, koristit ću mogućnost da govorim svoj materinji jezik Mislim da je izuzetno važno u koji kontekst ćemo to upisati, kako ćemo to implementirati. Moramo prije svega imati održivost e, što se tiče e, obalnih zajednica. Najbolji način e, za tu održivost i otpornost obalnih zajednica je da se zadrže aktivnosti ribarstva. Mi smo uvjereni da uspjeh ZRP-a je e, nešto što također mora biti upisano i u ove napore. Mi smo analizirali dinamiku obalnih zajednica da vidimo kako one funkcioniraju. Jasno je da smo konstatirali da u cijelom nizu tih zajednica postoji cijeli niz komplementarnih aktivnosti, e, E, vezano uz ribarstvo, radi se znači o ribarstvu koje je povezano s turizmom e, i tako dalje. Imamo cijeli niz takvih aktivnosti. Europski e, fond za pomorstvo i ribarstvo također podržava takve e, aktivnosti. Kad govorimo o e, dodatnim aktivnostima koji su pridruženi aktivnostima ribarstva, to je nešto što je izuzetno važno. A to je također važno i za lokalno razvijanje poduzeća. Želio sam reći da je važno da je da moramo imati na umu da je Fond za pomorstvo i ribarstvo na početku svoj e, razvoja korisnici su nam e, objasnili da imamo znači mogućnost 900 e, projekta u svim državama članicama koje se tiču ovih dodatnih aktivnosti Radi se o dodatnim aktivnostima, ali to mora uključivati također i ovu temeljnu aktivnost, e, aktivnost ribolova. Možemo imati edukativne projekte, držanje restorana i tako dalje. Sve je to moguće ostvariti, ali e, uvjet je da imamo znači ovaj, e, ovu temeljnu aktivnost ribarstva. Imamo 60 ili 65 milijuna eura koji će iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo biti usmjereno u taj tip aktivnosti. Radi se o također o drugim sličnim aktivnostima koje su povezane sa e, aktivnostima koje taj sektor čine privlačnijima. Posebno govorim o e, ovim, ovom malom obalnom ribolovu. Kad govorimo o e, strategiji lokalnog e, participativnog razvoja, onda je financijski napor u tom smislu veći. Radi se o 11% cjelokupne svote koji će biti potrošen u okviru 500 milijuna eura. To će uključivati aktivnost aktivnosti koji se tiče valorizacije, isto tako očuvanje okoliša, zaštita povijesnog nasljeđa, umjetničkog nasljeđa, zaštita malih e, obalnih zajednica i tako dalje. Te aktivnosti su već u toku I ne radi se samo o političkoj podršci, nego isto tako i podršci što se tiče privatnih aktivnosti. Hvala gospodin Brijano. Gospođa Brijano, hvala. Ja ću vrlo kratko. Želim svima zahvaliti na doprinosu. Također zahvaljujem komisiji koja je već e, objasnila što se može dobiti iz fonda za ribarstvu. Velik broj ovih projekata u području ribolovnog turizma dolazi iz e, lokalnih e, akcijskih grupa, odnosno flegova. Također želim istaknuti da je zaštita malog obalnog ribarstva jedan od osnovnih ciljeva o kojima se ovdje radi. Radi se o tome da se pomogne malim ribarima u obavljanju njihove djelatnosti, dakle to nije suprotno e, njihovim naporima. U svakom slučaju zahvaljujem svima još jedanput. Hvala. Dakle, imat ćemo razmjenu mišljenja s dionicima 11. ili 12. E, ispričavam se. E, izlaganje i rasprava o nacrtu izvješća 11. 9. ili 10. 10. E, e, zatim e, rok za predlaganje amandmana će biti 9.10. studenog, a glasovanje na plenarnoj sjednici u prosincu 2016. We will now have a report on the mission to Gal Sada imamo sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće o službenom putovanju odbora za ribarstvo u Galiciju. E, to putovanje se odvijelo od 29. do 31. ožujka 2016. Imali smo šest zastupnika, gospodin Kade kao predsjednik izaslanstva, gospodin Kul, gospodin Valesa, gospodin Blanko Lopez, gospodin Sendra i Milan Mon. Gospođa Sendra Rodriguez, ispričavam se, i Milan Mon. Svrha ovog putovanja bila je da se izvrši analiza e, ribarstvenog sektora u ovom području s posebnim naglasom na akvakulturu i na prerađivačku industriju. Tajništvo je pripremilo izvješće koje je prosljeđeno zastupnicima kao i obično s obzirom da kolega Kadek nije nazočan, a on je bio predsjednik izaslanstva. Želim dati riječ nekome od članova izaslanstva. Tko želi uzeti riječ? Gospodin Valesa, izvolite. Pa htio bih reći da je taj posjet bio izuzetno informativan. E, bilo je zanimljivo vidjeti sam opseg aktivnosti. E, bilo mi je uistinu impresivno imati mogućnost vidjeti kako funkcioniraju luke, kako izgleda akvakultura. Mislim da možete i sami e, se u to uvjeriti. Naravno, svi mi možemo vidjeti brojke i slike, međutim, tek kada vidite stvar svojim očima možete shvatiti kako to izgleda. Dakle, mi smo vidjeli postrojenja, u toj regiji, a čuli smo isto tako i probleme s kojima se suočavaju tamošnji ribari. Neki njihovi problemi tiču se zagađenja voda. Razgovarali smo također i o raspodjeli kvota. To je također bilo informativno i ne samo da je posjet bio informativan, nego je uistinu smo uživali i u E, gastronomiji. Hvala gospodin e, Milan Mon. Hvala. Prije svega želim reći da je ovaj posjet bio iznimno zanimljiv. Galicija je jedno od najvažnijih ribolovnih područja u Europi i tu postoji čitav niz aktivnosti. Kao što je gospodin Valesa rekao, to je bio i pravi gastronomski užitak. Kao je gospodin Valensa, želim zahvaliti kolegama. Uistinu sam ponosan što su tu e, bili i tri zastupnika iz mojega kluba. Što se tiče opsega ribolovnih aktivnosti, mislim da smo tu obuhvatili različite sektore, prerađivački sektor, ribolov, akvakulturu, uzgoj školjkaša i tako dalje. Osim toga smo se sastali i sa galicijskim vlastima i sa jednim tehnološko-pomorskim institutom zatim i sa predstavnicima i a to je također jedan e, institut i to nam je omogućilo da dobijemo informacije na visokoj razini vezano uz e, način e, na koji se provodi uzgoj kaša i akvakultura u Galiciji. Čuli smo njihove probleme u sektori, također i njihove zahtjeve. E, da kako oni traže veće kvote. I imali smo priliku e, čuti i informirati se o problemima u estuarima zbog e, zakađenja. Mislim da je to bilo zanimljivo za sve članove izaslanstva, posebno za strane kolege koji su mogli iz prve ruke vidjeti koji su prioriteti u ovome sektoru, koje su njihove ambicije u dakle, ribarstvu i ribarsko-prerađivačkoj industriji. Mislim da je bio također vrlo važan e, susret sa predstavnicima galicijskih vlasti i potpredsjednik, e, odnosno bio je i španjolski ministar. I također smo imali posjet predsjednika regionalne vlasti iz Galicije kao kruna našeg posjeta. Dobili smo vrlo korisne informacije. Imali smo vrlo iskrenu razmjenu mišljenja sa dionicima sektora koji su nam ukazali na izazove s kojima se suočavaju i zato želim zahvaliti gospodinu Kulu, gospodinu Valensi, gospodinu Kadiku koji su došli kako bismo informirali o stanju u našoj regiji. Hvala gospodin Blanko Lopez. Hvala. Ja nemam mnogo toga za dodati. Na ono što je upravo rekao kolega Mon. Mi smo posjetili najveću ribarstvenu regiju u Europi. Mislim da to treba još jedan put istaknuti. Tijekom ovoga posjeta imali smo priliku za one koji su po prvi puta došli u regiju da i sami shvate zašto smo mi najveća ribarstvena regija u Europi. Dakle, ne samo zbog samog ribolova, nego i zbog istraživačkih aktivnosti, tehnološkog razvoja i mislim da su se kolege mogli sami u to uvjeriti tijekom ovog posjeta. Mislim da je posjet bio na razini očekivanja. Bilo bi mi drago da smo imali još više informacija kao što je rekao gospodin Valensa, jedno je kada dobijete brojke, a drugo je kada e, sami imate priliku uvjeriti se kakva je situacija na terenu. Čuli smo s kojim se problemima nose u tom sektoru. Jedan od tih problema su kvote, e, zatim mogućnost promjene kriterija za dodjelu ribolovnih mogućnosti, to je bilo jedno od pitanja. Sutra ćemo imati sastanak s povjerenicom i mislim da ćemo tu imati priliku e, naglasiti neka od pitanja koja smo raspravljali tijekom ovog posjeta. Ja bih rekao da je sve sve moj ovaj posjet nešto što možemo ocijeniti na pozitivan način. Mi smo se imali priliku upoznati sa čitavim sektorom sa raznim dimenzijama i aktivnostima i čak i za neke od nas koji smo u stalnom kontaktu sa predstavnicima sektora možemo reći da smo dobili još bolji uvod u situaciju i u potrebu za obranom tog značajnog strateškog sektora u Galiciji. Hvala, gospođa Sandra Rodriguez. Hvala. Prije svega kao osoba koja je iznijela ovaj prijedlog želim zahvaliti članovima odbora što su donijeli odluku da se organizira ovaj posjet Galici. Također zahvaljujem kolegama Milanu Monu i e, dakle drugom kolegi koji je radio na pripremi ovoga posjeta. Mislim da je iznimno važno reći da je vrlo pozitivno što smo se imali priliku sastati sa velikim brojem dionika. Mogli smo čuti izravno od ljudi s kojim problemima se nose u, u tom sektoru. Ponekad se događa da neki predstavnici sektora nemaju toliko, pri, toliko mogućnosti da nam se direktno obrate. Tu pritom mislim da ljude koji se bave uzgojem školjkaša, dagnji, čuli smo o nekim zajedničkim problemima kao što je onečišćenje stvarija i posljedicama koje to ima u materijalnom i ekonomskom smislu. Mislim da je ključan trenutak bio kada smo razgovarali o raspodjeli kvota, o načinu na koji se raspodjeljuju. Mislim da je to izazov za sve zastupnike u ovome odboru. Dakle, na koji način u našem radu možemo uzeti u obzir njihove zahtjeve i formulirati određene prijedloge na ovome odboru. Hvala gospodin Kun. Samo kratko. Ovo mm, mm, ribarstvo u Galiti ima evropsku dimenziju. Tamo je ribarstvo održivo, e, proizvode i školjkaše, imaju akvakulturu. E, tamo se poštuju e, svi kriteriji održivosti i zajedničke ribarstvene politike. E, razgovarali smo intenzivno sa predstavnicima sektora. E, Europa je najveći uvoznik ribe i ribljih proizvoda. Samo 30% pokrivamo iz vlastitih kvota i e, našeg vlastitog ula, ulova i akvakulture. E, tu smo e, onda bili kod teme gdje je tu ravnoteža u konkurentnosti između uvoznika, onih koji uvoze na naše tržište od 500 milijuna stanovnika i da li oni ispunjavaju sve e, standarde koje mi imamo kao i standarde održivosti. To je bilo važno za nas. To je važno da recimo imamo e, eko oznaku za evropske proizvode. E, možda ćemo o tome sutra govoriti sa povjerenikom Velom kako bi i treće zemlje e, ruske flote e, i e, flote istočne Azije svi se oni guraju prema nama ne radi se samo o kvotama već i o cijenama vrlo često te cijene nisu održive i nisu rentabilne za naše ribolovne poduzetnike ako to možemo kombinirati sa e, dobrom turističkom filozofijom, to bi bilo jako dobro. E, hvala gospodinu Milanu Monu i svim predstavnicima Galicije za gostoprimstvo i za vrlo zanimljivu diskusiju. To treba doživjeti. E, morate upoznati Galiciju. Hvala. so nice, colleagues. To zvuči jako dobro, kolega. E, malo sam ljubomorna kad e, to slušam. E, htjela bih ja ići u Galiciju. Htjela bih nešto još reći. Mi kao članovi moramo biti vrlo dobri u promicanju alata zajedničke ribarstvene politike. Imamo vrlo dobre alate u toj politici ribari koji rade održivo i sa kolektivnim alatima e, one e, njih treba nagraditi. To je alat e, koji trebamo promicati. U mojem nacionalnom kontekstu je to vrlo dobro. Dakle, mi nastojimo ne samo primjenjivati ZRP na tradicionalan način, da kvote idu prema propisima, mi se držimo odredbi u novom zakonodavstvu. Ako nemamo daljnjih intervencija o tome, onda ćemo ići dalje u točkama dnevnog reda. Sada ćemo imati izlaganje komisije o delegiranim i provedbenim. Ne, ne, to, ne, to otpada izgleda. E, e, idemo sada na razmjenu gledišta sa predstavnikom komisije o uveđenju skupine na visokoj razini s ciljem pojednostavljenja strukturnih fondova. Mm, imat ćemo mm, izvještaj o tome. To su e, opcija e, pojednostavljenja troškova, financijskih instrumenata za mala i srednja poduzeća i tako dalje. Biće zanimljivo čuti o rezultatima ovog e, sastanka jer je to vrlo e, značajno za e, fond za pomorstvo i ribarstvo. Izvjestitelj je, je gospodin Levej, ne znam jesam li dobro izgovorila ime. predstavnik komisije. Well, warmly welcome to you. <laughs> Okay, <laughs> Sorry, I didn't have your name here in my papers. You're very warmly welcome. I give you the floor. Dobrodošli. Hvala lijepa, gospođo. Ja sam Marie Gilland, e, regionalna ribarstvena politika. E, mi smo tajništvo za skupinu na visokoj razini E, ono što bih sam ovdje dao jeste sažetak razloga za rad naše skupine. Kako skupina funkcionira, rekao bih nešto i o našim zaključcima koje smo do sada donijeli. E, skupina je ustanovljena od strane komisije prošlog srpnja. E, mi povjerenica Kreću i njeni kolege žele da se bavimo zahtjevima za pojednostavljenje i korištenje fondova. Ti zahtjevi e, dolaze od korisnika, ali i od država članica. organizacija koje e, koriste fondove, provode fondove i od same komisije kad. Uvijek se naravno mogu stvari pojednostavljivati Važno je naglasiti, kao što ste to vi već uradili, da to pokriva e, sve europske strukturne i e, investicijske fondove, uključujući i fond za pomorstvo i ribarstvo. Razne usluge, e, službe komisije surađuju na tome kako bi osigurale da su pokriveni svi aspekti fondova naš predsjednik je gospodin eh, Sim Kalas, budući eh, eh, potpredsjednik komisije nekadašnje. Imamo otvoreni, dobili smo 300 zahtjeva za sudjelovanja u skupini. Morali smo to smanjiti na 12. U prezentaciji koju imate na ekranu imate podatke o različitim članovima sama skupina se je zaključila da će funkcionirati na transparentan način, što će vam biti drago čuti. E, nakon svakog sastanka skupine im da e, pripremamo sažetak naših rasprava i to će biti e, dostupno na internetu. i raspravljamo o raznim temama i dati ćemo razne preporuke i zaključke. E, što će se također pojaviti na internetu. Poslat ćemo ih raznim odborima parlamenta, uključujući vaš odbor. E, komisija će onda reagirati na zaključke i preporuke naše skupine, a te će reakcije također biti dostupne na internetu. E, to će biti što je moguće transparentno i dostupno E, naši dosadašnji sastanci, mi smo se sastali tri puta, prvi puta prošlog e, studenog, e, onda u prosincu, a treći sastanak u Veljiće gdje smo detaljnije razgovarali o temama. Prvi e, sastanak je bio u listopadu, oprostite imali smo panel o evropskim institucijama gdje su sudjelovali potpredsjednik e, e, odbora regiji, gospodin Zela, a onda smo imali dionike, predstavnike raznih organizacija korisnika. Prvi panel o perspektivi institucija. Tu smo identificirali neke ključne teme kako bismo imali općenite pojednostavljivanja e, što je uključivalo e, zabrinutost zbog e, gold plating, pozlačivanja i nadopunjavanja postojećih propisa i evropskih uredbi, pomanjkanje razmjernosti, naročito što se tiče kontrole e, sredstava, naročito e, za manje korisnike. E, razina i količina propisa, administrativna opterećenja za korisnike i upravljačka tijela i države članice to je e, stvara e, rizičnu situaciju mm, e, mm, isprečava mm, primjenu fondova jer se ljudi boje da će pogriješiti pa se onda ljudi drže tradicionalnog pristupa da ne bi pogriješili. što se tiče perspektive dionika imali smo slične elemente kao i kod institucija E, istaklo se pitanje e, pomanjkanja koordinacije između strukturnih i e, investicijskih fondova i drugih fondova, na primjer Obzor 2020. Zanimljivo je bilo u raspravi sa dionicima čuti reakcije članova skupine na visokoj razini Dionici su imali 15 minuta za prezentaciju svojih mišljenja, a članovi skupine su bili razočarani da nisu dali neke potencijalne solucije, neka rješenja. Dali su, postavljali su pitanja, a nisu davali odgovore. E, članovi e, skupine su orijentirani prema rješenjima. Oni žele da se stvari e, promjene za vrijeme perioda programiranja. Drugi sastanak skupine koncentrirali smo se na elektronsko upravljanje i postavljenje opcija za troškove. Imali smo nekoliko ključnih točaka, napomenut ću samo neke od njih. E, izražena je zabrinutost e, za aspekt elektronskog upravljanja. E, naime, opseg onoga što se pokriva u kontekstu evropskih strukturnih i investicijskih fondova. Imamo 500 propisa u, u e, Imamo razne e, sustave upravljanja kao i alate e, provedbi fondova. Korisnici smatraju da je sustav podnošenja zahtjeva za fondove vrlo kompliciran. I Um, jedna vrlo osjetljiva e, točka je bila e, poziv e, skupine da svi sudionici shvate da se elektronski dokumenti moraju prihvaćati, da je to prihvatljivo. Papirnata dokument, dokumentacija se koji puta nadopunjuje elektronskom informacijom. Komisija to želi e, pojasniti svim dionicima da moraju prihvatiti elektronsku komunikaciju. Što se tiče pojednostavljenja troškova, mislim da je tu opća poruka bila da cijeli taj pristup e, je zaista dobrodošao pojednostavljenje e, dokaza plaćanja, dokumenti koje treba čuvati. Sve to, sve to e, skupina ima na umu. Dva područja na koje se treba koncentrirati. Oni smatraju da zakonodavstvo koje postoji ne ide dovoljno daleko E, u tim e, pojednostavljenim opcijama za korisnike misle da se može ići dalje, a drugo treba e, imati više sigurnosti u programe i tijela koja daju programe. To se tiče naročito revizije i kontrole trošenja. Tu trebamo imati e, pojednostavljeni sustav koji će koristiti korisnicima. E, jer ne možemo imati situaciju da kažemo za dvije, tri godine da je sustav potpuno pogrešan i da ne funkcionira. E, treći sastanak skupine u veljači ove godine se e, fokusirao na e, dostupnost e, sredstava i financijskih instrumenata za strukturne i investicijske fondove. Skupina još uvijek finalizira svoje zaključke na tom području. Zabrinutost je izražena u pogledu izazova kako kombinirati razne struje, razna područja financiranja. Mm, e, čuli smo o nekoliko primjera. E, mm, tu imamo izuzetke, a ne pravila. E, mala poduzeća koja žele dobiti fondove i razne izvore financiranja sa raznim propisima, raznim formularima za podnošenje zahtjeva, to je stvaran izazov E, nekoliko sudionika su pokazali izazov koju imaju e, u propisima za državnu potporu. Ako malo poduzeće e, želi dobiti direktne fondove od komisije ili ako to malo poduzeće podnosi zahtjeve kroz program za strukturne investicijske fondove. E, ovo potonje je mnogo složenije. E, financijski instrumenti. E, jedna stvar koju smo zaključili iz rasprave vidim pokazuje da to pokazuje da tu još imamo mnogo posla, a pola dana koliko smo to, tome posvetili nije bilo dovoljno da sve riješimo jedna točka koja se javljala i na drugim područjima e, pojednostavljena e, jest e, količina smjernica koje su rezultirale iz uredbi o strukturnim investicijskim fondovima. Jedan član ima nekoliko stranica smjernica kako bih vam pokazao kako je to, kakva je to teškoća. Jedan e, član e, skupine je jako kritizirao te smjernice, količinu smjernica. Komisija ne smije e, davati još više smjernica jer je to mnogo presloženo nakon pola sata rasprava je onda jedan dionik e, ili e, sudionik tražio više smjernica kako bi e, se dobilo pravnu sigurnost mm. da će komisija zaista onda i donijeti adekvatan propis. Treba dakle to uravnotežiti. Mm. Količina smjernica i zahtjevi e, ljudi koji primjenjuju e, uredbu ili propis. E, skupina će raditi tri godine. Na sljedećem sastanku u lipnju ćemo se fokusirati na pozlačivanju, to jest na dopunjivanju propisa Europske unije. E, kritika koja se čuje od, e, je da države članice dodaju propise e, i to ide iznad onoga što zahtjeva Evropska unija na području strukturnih i investicijskih fondova. Imali smo predstavnike država članica i vijeća oni e, zapravo e, smatraju da o tome ne treba govoriti, nego da treba govoriti o pretjeranoj količini propisa. E, kasnije u ove godine će skupina pogledati malo detaljnije horizontalno problem revizije količina revizija i kontrolnih e, posjeta koje e, mali korisnici e, dobivaju i moraju podnijeti u, kad provode projekte Europske unije. Od sljedeće godine ćemo se posvetiti više periodu iza 2020. Pogledat ćemo preporuke i sugestije E, za sljedeću rundu projekata. Što ćemo dobiti u tome i kako to možemo pojednostavniti. E, moramo pogledati kao što vidite e, razvoj pod vodstvom zajednice. Mi smo jako naglasili transparentnost i vidljivost mi imamo svoju stranicu, internetsku stranicu. Čim donesemo neke zaključke, oni se objavljuju, a imamo i platformu za rasprave, pa dionici mogu na tu stranicu unijeti svoje ideje. Vidjet ćemo što će ta platforma donijeti, kako će ona biti korisna. Vidjet ćemo kako će biti rezultati tih sugestija koje dobivamo. Hvala vam lijepa na pozornosti. Imamo ovdje internetsku adresu naše skupine. E, Biće nam jako drago da dobijemo vaša e, pitanja ili e, mailom ili dopisom. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Morej. Ovo je za nas kao zastupnike Europskog parlamenta e, i članova e, odbora za ribarstvo od velike važnosti. Ova skupina na visokoj razini je za nas jako važna jer imamo velike probleme i teškoće e, da se operativni programi država članica za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo da se ti fondovi provode i e, koriste i da to komisija e, e, onda odobri. rekli ste 500 programa ima, to je džungla programa, a jedno malo ribarsko poduzeće E, koje ima a, e, traži recimo potporu od do 5000 eura. E, oni moraju znati engleski i moraju se moći probiti kroz ove složene formulare. a administracija E, kaže e, želimo jednostavne definicije i propise kako ne bi bilo problema kod podnošenja zahtjeva, a onda i kod revizorskog suda ili kod revizorskog suda države članice e, da neko podnese krivi zahtjev, da dođe na crnu listu i onda ne može uopće tražiti više potporu Europske unije što se tiče proračuna. To, to, je, to je malo prema recimo poljoprivrednom fondu koji dobiva 15 e, milijardi godišnje, e, a mi dobivamo milijardu i pol. Sada ću dati riječ e, mojim kolegama koji će dati svoje primjedbe i komentare. Tko bi se htio javiti za riječ? Izvolite. Gospodin Corbett. Želim zahvaliti na ovoj prezentaciji koja je posebno zanimljiva našem odboru. Pretpostavljam da slična prezentacija također e, činite i u drugim odborima. Mm, možda bismo mogli isto tako ovime ohrabriti, poticati buduće ili bivše korisnike da mm, kontaktiraju vezano uz eventualne probleme. Što se tiče Europskog e, fonda za pomorstvo i ribarstvo, u ovom trenutku nisam vidio da postoje ikakvi posebni problemi. Any other questions? Ima li kakvih drugih pitanja, gospodin Murray? Hvala vam. Želio bih se vratiti na ono što je rekao predsjedavajući. Time se zapravo rezimiraju svi izazovi pred našom skupinom e, vezano uz e, općenito implementaciju strukturnih i investicijskih fondova. Kako postižete tu ravnotežu, usklađenost e, između znači e, stavljanje raspolaganje sredstava iz fondova na jednostavni način, ali isto tako istovremeno osiguravajući dovoljnu razinu e, zaštite mi smo to željeli proučiti, zato tijekom rasprava u skupini e, tražimo od osoba da članovima skupine daju dokaze vezano uz učinkovitost različitih e, sektora. E, sa članovima skupine bismo željeli razviti cijeli niz područja, a posebno ono što se tiče e, mogućnost apliciranja u fondove sa, e, u okviru formulara od pet stranica. Možemo na primjer, e, na primjer pokazati za određeni sektor gdje u određenoj državi članici potrebno pet listova za e, prijavljivanje kandidaturu, a u nekim, nekoj državi članici 50 stranica, onda trebamo to na neki način pokazati i uskladiti i vidjeti da je pet stranica bolja od 50. I takve različite prakse i kako trebaju biti stavljene u prvi plan. Kad govorimo o specifičnim pitanjima vezanim uz e, Fond za pomorstvo i ribarstvo, mogu reći da sam zapravo bio malo razočaran vezano uz to. Imali smo vrlo mali e, broj e, primjera što se tiče aplikacija gdje smo imali specifično usmjerenje na fond za pomorstvo. Kad govorimo o raspoloživosti sredstava, imali smo određeno razumijevanje toga. No istovremeno budući da je komisija željela da ova skupina pokriva sve strukturne investicijske fondovne, željeli smo imati malo više e, izbora što se tiče članstva na početku. No, mogu reći da kad govorimo o znači, pozivu na iskazivanje interesa, to su naravno prednosti i mane. Imamo članove koji imaju određeni background što se tiče e, bavljanja pitanjima pomorstva i ribarstva i to je nešto što nam je potrebno. E, što se tiče povezanosti sa radom skupine, moram reći da se ne nismo do sada posebno usmjeravali na rad Fonda za pomorstvo i ribarstvo. Mi smo se više bavili općim pitanjima. Pristup e, skupine je bio usmjeren na teme koje su u ovom trenutku vrlo vidljive i gdje možemo na neki način tijekom ovog e, razdoblja e, još načiniti zapravo određene pomake, vidljive pomake. E, proporcionalnosti i taj aspekt je nešto što je izuzetno važno i predsjednik je o tome govorio i mislim da se time moramo baviti. Isto tako kad govorimo o poveznici sa razvijanjem na lokalnoj razini od strane zajednice moramo neke pomake u tom smislu napraviti trebamo kad govorimo o urbanoj i regionalnoj politici vidjeti gdje mi e, možemo učiniti razliku u odnosu na to što je na području pomorstva i ribarstva već bilo napravljeno. Hvala vam. Hvala. Hvala. Ovo je izuzetno važno jer u različitim regijama vodimo ovakve rasprave kad govorimo o fondu za promociju i financiranje. E, kako to možemo napraviti? Govorili smo o promociji turizma u okviru ribarstva. Upravo sada, malo ranije na sastanku ovog odbora i trebamo vidjeti gdje zapravo sve te akcije mogu biti upisane. recimo smještaj e, kod nekog ribara e, to bi također bila potpora ribolovu upravo na turističkom području e, smještaj ugostiteljstvo i ribolov onda treba promijeniti i propise o graditeljstvu ali to je u nacionalnoj nadležnosti ako nema daljnjih primjedbi, idemo na sljedeću točku dnevnog reda, a ona glasi... Kako ujednačiti kontrole ribolova u Europi? Tu imamo sada izvjestiteljicu, gospođu Toma, ali ona dolazi tek u 5.30. Das ist unser letzter Tagesordnungspunkt. To je naša zadnja točka dnevnog reda. Moramo sada e, prekinuti sjednicu ili e, to možemo onda riješiti sutra ujutro ako ona ima vremena. E, ne, sutra imamo ovdje povjerenika, imamo i elektronsko glasovanje pa ne možemo drugo nego prekinuti sjednicu. E, a recimo da idemo sada na točke 18, 20 i 21 koje su sutra na dnevnom redu. E, gospođa je i tu izvjestiteljica nažalost, a ona nije ovdje. To je, u tome je problem. Što bismo još mogli napraviti? Presidente, Mr. Mato, no, you Gospodin Mato. Ovdje ne možemo sad e, vremenski okvir e, predvidjeti. Mislim da zastupnici trebaju biti prisutni na samom odboru. To je zapravo sramota i moramo poduzeti određene mjere. Imamo 25 zastupnika u odboru i imamo njihove zamjenike no neko nas tu e, povlači za nos. Trebaju oni jednostavno dolaziti zastupnici. Možda imamo određene informacije vezano e, uz e, tajništvo i napredovanje E, samog rata, no trebamo vidjeti e, e, kako napraviti činjenicu, kako napraviti zapravo situaciju gdje osobe koje interveniraju na određenim temama jednostavno budu prisutne. Ja se vrlo dobro slažem sa gospođom Tomako, treba čekati, ja ću pričekati. No, Mislim da time nikako ne činimo uslugu našem odboru za ribarstvo i mislim da e, u ovom trenutku jednostavno prelazimo određene granice. Ja samo mogu podržati ovo što je rekao kolega o pitanju discipline naročito kad se radi i o ovako važnoj temi, onda imamo predstavnike e, raznih klubova ovdje. E, ne znam, može li e, gospodin Korbet nešto reći o isprici gospođe Toma, što ju je spriječilo da dođe? Ne znam zbog kojih okolnosti gospođa Toma nije danas sada ovdje no postoji također i probleme što se tiče putovanja e, sa briselskog aerodroma, zračne luke i to možda može biti jedan od razloga. Señor presidente, creo que... Sí, gracias. Eh, tenemos que ser también Bilbao, gospodine predsjedniče, moramo biti pragmatični u ovoj situaciji. Vaš e, pomoćnik, asistent je ovdje. Željela bih znati hoće li gospođa Toma doći brzo ili ne. Ako je se radi o pet minuta, možemo onda pričekati i završiti s ovom točkom. Sada e, ne možemo nastaviti raspravu Gospođa Toma nije ovdje, ona će biti e, ovdje tek u 17.15 e, i ovime prekidam sjednicu. Počinjemo opet